Non Gospodin ministar ne stiže, očito. A evo, gospodin ministar je stigao jedan pljesak, eto. Dobra večer. Dobro, sad ćemo nastaviti s radom. Na dnevnom redu je izjava potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Bangladešu. Pa ću sada zamoliti gospodin potpredsjednika komisije koji je ovdje zastupa gospođu Mogherini, gospodina Kundasa da uzme riječ. Evo, dobrodošli nam, izvolite. Prego, Evo, sada smo pričekali malo, ali stigao je put za govornika. Gospodine ministri, izvolite, bilo bi lijepo kad bi govorili s mikrofonom. Morate mi reći jer ja ovdje baš ne znam i nisam navikao. Dakle, Evropska unija i Bangladeš su već odavno partneri i naše veze su dovele do rezultata koje su bile korisne za obje strane, posebno u trgovini, investicijama i razvoju. Evropska unija je prva destinacija, glavna destinacija za sve izvoze iz Bangladeša. Kombinacija e, velikih investicija Evropske unije u Bangladešu s pomoći, razvojnom pomoći Europske unije je sigurno pridonijela ekonomskom rastu Bangladeša i njihovim postignućima u smislu smanjenja siromaštva i ostvarenja milenijskih ciljeva. Veza i dalje jača i raste. Europska unija i Bangladeš i dalje se zajedno bave novim izazovima koji se recimo odnose na održivost e, bangladeške tekstilne industrije, što mislim da je vrlo bitna tema i u novije vrijeme se bave sveobuhvatnije pitanjima migracije i mobilnosti. U tom kontekstu je prvi dijalog Europske unije i Bangladeša o tome kako upravljati migracijama održan 5.4.2016. u Daki. Najvažniji ciljevi te politike u Bangladešu su možda postaju da kao zemlje srednjeg dohotka do 2021. i na taj način bi onda i, spasili bangladeško stanovništvo siromaštva. To je dakle apsolutno prvi prioritet. Ali ostvarenje tog cilja će zahtijevati involviranje svih građana Bangladeša, njihovih institucija kao i potporu međunarodnih partnera Bangladeša. Zabrinjavajući razvoj međutim politike u Bangladešu bi mogao biti jako štetan u tom odnosu odnosi u ostvarenju tog cilja. Od e, izbora, kontroverznih izbora u siječnju 2016. koji je oporba bojkotirala i koji je kritizirala međunarodna javnost, situacija ljudskih prava i demokracije u toj zemlji se nažalost pogoršala. Rezolucija u Bangladešu koje je Europski parlament usvojio rezolucije u zadnje dvije godine su se odnosile i na izbore 2014. slobodu izražavanja i kršenja ljudskih prava. Visoka predstavnica Federica Mogherini i um, voditelji misija Europske unije su i također objavili izjave o tome, kao i o temi recimo smrtne kazne u Bangladešu ili jučerašnjeg brutalnog e, ubojstva jednog neovisnog e, borca za ljudska prava i aktivista u Bangladešu. To je otprilike to stanje. Mislim da E, je to sve dovelo do sve veće zabrinutosti Evropskoj uniji zbog razvoja političkog stanja u Bangladešu. Mislimo da je važno e, imati jedan sveobuhvatni društveni i politički konsensus koji se mora stvoriti u Bangladešu i to za demokraciju, za slobodno izražavanje i za poštivanje ljudskih prava koji se moraju u cijelosti vratiti u toj zemlji i zaštititi. Prema tome, moramo mora se prekinuti sa mučenjem i progonom oporbenih vođa, mora se stvoriti prostor za javno politički diskurs cijelog društva. Osim toga vrijeme je da se osigura sloboda izražavanja kao jedno temeljnih ljudskih prava. Isto tako je vrlo bitno da se zajamči sigurnost svih građana, pogotovo s obzirom na brutalne napade i strašna ubojstva koji moraju prestati, a zatim se moraju provesti istrage tih ubojstava, a svi koji su odgovorni moraju se privesti licu pravde. Sada je na vladi Bangladeša i demokratskim strankama da zajedno da zajedno krenu jedan pravi dijalog kako bi osigurali ekonomski i socijalni razvoj za svoju zemlju. Gospodine predsjedavajući, Europskoj uniji treba Bangladeš u kojoj se poštuju ljudska prava. Ja govorim o socijalnim i ekonomskim pravima koje se moraju učinkovito zaštititi. Ali naravno i tamo gdje institut, tamo institucije moraju poštivati pravnu državu i u cijelosti jamčiti sigurnost građana. Prema tome mi govorimo da je to još čak prioritetnije od same tolerancije, ali to spada u te glavne vrijednosti. Naravno, vlada Bangladeša u tom smislu ima vodeću ulogu. Mi ćemo nastaviti izbliza pratiti to stanje i u redovnom dijalogu s vladom Bangladeša iznositi svoja opažanja i svoje zabrinutosti. A u tom računamo i oslanjamo se na pomoć Europskog parlamenta. Hvala lijepo gospodine ministre Kundas. A sada otvaramo raspravu. Prvo ćemo čuti mišljenje klubova zastupnika. Gospodine Preda, dvije minute. Hvala lijepo. Eh, evo im kao, im, kao član izaslanstva Europskog parlamenta za zemlje Azije sam duboko, duboko zabrinut zbog ovih događanja u Bangladešu zadnjih mjeseci. Više vođa različitih vjerskih pokreta, budističkih eh, kršćanskih sufija i tako dalje u Bangladešku je ubijeno. Ali isto tako su i oni koji su se izjašnjavali za sekularnu pluralističku državu, oni su ubijeni. Mnogi su napadani, njima je priječeno, brutalno su progonjeni. Progonjeni se brutalno sve oni koji zagovaraju vjersku slobodu i slobodu mišljenja. Zbog toga bih još jedan puta ponovio apel Europskog parlamenta i ovime pozivam upravo bangladeške vlasti da ta ubojstva i ta kaznena djela istraže i da počinitelje dovedu pred sud i kazne. Naravno da su bangladeške vlasti već pokazale da nemaju nimalo tolerancije i rekli su da nema ni tolerancije za takva nasilna djela i da su već neka od tih nasilnih činova i ubojstava razjasnili i istražili. Međutim, moraju se istražiti sva ubojstva. A kao što je već gospodin ministar rekao, moramo sagledati kako imamo jednu politički napetu i potencijalno opasnu situaciju u Bangladešu danas. Od e, zadnjih izbora koje je oporba bojkotirala, imamo veliki problem. Imali smo misiju za promatranje izbora, a bojkot izbora je izvor mnogih napetosti, političkih napetosti u toj zemlji. Naravno, svi smo svjesni toga da je Bangladeš i kao gospodarski partner za nas važan. I to naravno ne smijemo nikad e, zaboraviti a našim partnerima u Daki moramo od njih moramo tražiti veliko povećanje i pojačanje i poboljšanje političke atmosfere. Hvala lijepo gospodine Preda, u ime socijaldemokrata, gospođa Kilna, jednu minutu. Gospodine ministre, barem deset sekularnih aktivista ubijeno je, hladnokrvno ubijeno od početka 2016. u toj zemlji. E, za mnoge od tih napada potpisuje Al-Qaida i ISIS. Međutim, bangladeške vlati sustavno odbijaju priznat njihovu prisutnost. Prema tome, iskoristiti čak i ta ubojstva u izborne svrhe umjesto da zaštite posebno osjetljive grupe među kojima i i zajednicu i mislimo da Međunarodni kazneni sud bi trebao odrediti standarde kojima se treba Bangladeš podvrnuti. Mi si ne možemo priuštiti da Bangladeš upadne u kompletno otvore nasilje. Mi moramo nekoliko moramo projekte postaviti da se suprotavimo takvoj nasilju i mislimo da će nam u tom Indija pomoći kako bi spriječili da ta zemlja postane regionalno uporište za teritoriste. Nadalje, u Bangladešu i vlada i oporba bi trebali biti zaista preuzeti odgovornost za zločine koji se tamo događaju i sve one koji su se dogodili od 1972. Dakle, arbitrarna uhićenja i nasilno ubojstvo moraju prestati. Mi također molimo da se i u Ujedinim narodima poduzmu koraci kako bi se e, nametnule sankcije svima koji su za to odgovorni i krivi i kako bi se jedan međunarodni monitoring proveo, jedan mehanizam za nadzor situacije proveo u toj zemlji. Hvala lijepa sada gospodin Tenok. Bangladeš je druga jugo demokracija jugozapadne Azije koju ja apsolutno podopirem. Oni zastupaju ženska prava, obrazovanje, vjerske slobode, sve same vrijednosti koje bi mi mogli ovdje u Europi E, prepoznati i proslaviti. Međutim, neke vrijednosti u toj zemlji, neke tih vrijednosti su ugrožene u toj zemlji, ali ne od strane vlade, nego od islamističkih terorista. Od 1971. je džama islamija prisutna u toj zemlji i ona je nastavila svoju ideološku kampanju i terorističke aktivnosti protiv sekularne države. Od, kad je zabrana 1979. ukinuta zabrana džame, oni su nastavili svoju potporu ekstremnim terorističkim jedinicama koje su tamo dovali. Čuo sam već da su i različite stranke ovdje koje su totalno ekstremno najavile svoje veze s njima. Evo danas smo vidjeli da je tijelo hinduističkog svećenika nađeno blizu njegovog hrama. Ubojstvo jasno motivirano motivirano njegovom religijom. Naravno, on se pridružuje mnogim drugima koji su ubijeni u sličnim takvim dijelima, recimo akademici, novinari, pripadnici LGBT zajednice, pripadnici vjerskih manjina kao što su budisti, kršćani i slično. Bangladeš je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu, ne uživa u luksuzima e, jednog apsolutno dobrih sigurnosnih sustava i sigurnosti za svoje građane koje mi imamo mi ovdje na zapadu. I dok se Europa bavi svojim vlastitim e, ekstremistima ne smije zaboraviti da treba više potpore Bangladešu i više potpore njihove vladi, a manje riječi kritike na račun te vlade. Hvala lijepo, a sada gospođa Šake, izvolite. Hvala lijepo, u ime Hvala lijepo, dakle, ministre, kolege. Danas bih se kompletno koncentrirala na ekstremno nasilje koje se provodi na blogere, religiozne manjine, i zajednicu, sve one koji slobodno misle u Bangladešu. Previše je žrtava palo i rasprava je već odavno trebala o tome biti vođena ti grozni incidenti, nevjerojatni incidenti se i brzina kojom se događaju se povećava. Evo upravo danas smo saznali da je sad najnovija žrtva hinduistički jedan svećani koji je ubijen tako nasilno. Misli se da su milicije nasilnih islamista krivi za te prezira vredne djela. Naravno, liberalni ljudi, liberalni duhovi kao i vjerske manjine su uvijek standardni ciljevi. Jasno je da vlada treba više poduzeti kako bi spriječila takvo krvoproliče. I dok mi gledamo kako vlasti kreću nove akcije protiv terorističkih skupina, jer mislimo da je trebalo više učiniti da se zaštite ljude a isto tako ubijanje svih mogućih osumnjičenih koji su zato što recimo i vlada radi vrlo često nije niti pravedno i niti je pravi način da se to riješi. Treba ići na pošteno suđenje svim ljudima koji su nešto počinili. Ali s obzirom na dugi popis koji su od 2014. islamističke milicije u toj zemlji ubili, zaista je razočaravajuće da intervencija Europske unije nije bila jača, da nismo bili glasni. Vi ste s pravom ukazali na važne bliske veze koje imamo sa tom zemljom i u trgovini i u razvoju. Mi smo i kasnije, mi smo kada su se počele tvornice tekstilne industrije tamo urušavale, mi smo pomagali i uskakali, a sada trebamo isto tako uskakati pomoć pomoć u borbi protiv terorizma, ali i protiv nasilja generalno i to na pravi način. Zbog toga, gospodine ministre, pitam se zašto nismo vidjeli više izjava ili čuli čak za neke konkretne akcije koje bi visoka predstavnica Mogherini ili služba za vanjsko djelovanje već poduzeli u odnosu na bangladeške vlasti i situacije tamo. Koje bi bile prave posljedice ako nemamo adekvatan odgovor na ta strašna, užasna ubojstva? I što se događa na strani Evropske delegacije Evropske unije i što se njih događa na terenu? terenu u samom Bangladešu. Hvala sada gospodin Sanchez Caldentejti na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Gospodine ministre, nakon onih ubojstva sa Rama je gospođa Ashton zamolila europska poduzeća da provedu bolje radne uvjete u bangladeškim tvornicama, dakle nakon požara. Zatim se radi tu i o socijalnoj odgovornosti poduzeća. Tisuće radnika u jednoj tvornici su zapravo nešto što zapravo spadaju u lanac dodatnih vrije, dodatne vrijednosti za Europsku uniju i još uvijek traže pomoć Europske unije. Možemo govoriti o socijalnoj odgovornosti poduzeća, ali Benetton i druga poduzeća uopće ne žele isplatiti naknadu žrtvama. Nešto tu treba promijeniti. Potreba nam je obvezujući mehanizam kako bi se moglo zatražiti ta odgovornost e, u okviru civilnog ili kaznenog prava. Postoji već mehanizam razine naroda, ali Europska unija je to blokirala. U listopadu će radna skupina ponovno nastaviti s radom. Europska unija mora nešto napraviti, a ne predstavljati prepreku. Postoji mnogo problema što se tiče poštivanja prava u toj državi. Gospođa Lambert na minutu i 30. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim sada reći da govorim u ime predsjednice delegacije za odnose sa zemljama Jugoistočne Azije što uključuje i Bangladeš. Kao što su drugi rekli, Velika većina Bangladešana su jako ponosni na činjenicu da mogu živjeti e, u nizu različitih e, zajednica i vjeroispovijesti i sada vidimo postepenu eskalaciju od strane onih koji tvrde da su iz islamske države ili da su iz redova Al-Kaide. Vidimo da oni napadaju različite ljude Čuli smo od vlasnika dućana do aktivista za borbu za prava homoseksualaca, zatim e, supruga jednog policijskog službenika. I sada je doista došlo na vrijeme da pošaljemo jak, jaku poruku i da vlada kaže da neće dopustiti tako dijeljenje društva. I imamo izjavu stotine tisuća klerika koji traže E, mir i e, to inicijativa će biti obnavljena 18. lipnja. Ali jako društvo je prijeko potrebno. Trebamo imati veliku otpornost na razini samih zajednica, a ne da, da vlada smatra da su takve inicijative sa terena prijetnje upućena njima. Isto tako se trebamo boriti za aktiviste ljudska prava i za agencije za ljudska prava i za slobodu e, medija. Vidimo da previše ne završavaju u zatvoru. Isto tako trebamo imati učinkoviti e, pravni sustav, učinkoviti policijski rad da bi ljudi doista osjetili da mogu tražiti pravdu pred sudom. Kao što ste drugi rekli, situacija je tamo vrlo zabrinjavajuća. I doista moramo podržati vladu u svojim naporima, ali isto da se moramo povinuti da vlada isto tako radi na korist e, svih bangladeških građana. Hvala vam. E, gospodin Kanstaldo na jednu minutu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Da, i nas zabrinjava ta situacija u Bangladešu. Zašto? To je država koja se jako istaknula zbog svoje tolerancije, zato što ima muslimansku većinu. A zašto je sad došlo do pogošanja te situacije? Pa razlog je siromaštvo znamo da multinacionalna europska poduzeća iskorištavaju tu državu, primjerice kada se radi o tekstilnoj industriji, iskorištavaju tamošnje radnike, a to naravno olakšava rad Daesh al qaeda tih e, ekstremnih skupina koje e, su sve aktivnije u Bangladešu. Prije je ta država bila imuna na to, a sada to dovodi do radikalizacije društva. Mi moramo tražiti da se reformira pravosuđe, da se reformira policijski sektor i moramo tražiti da se postigne napredak i po pitanju demokracije i slobode tiska. Ali ponajprije želimo e, riješiti naše vlastite zadaće i našu vlastitu odgovornost. Gospodarska stabilnost, to je nešto što čime možemo se boriti protiv terorizma. A isto tako moramo biti i dosljedni kada se radi o našim poduzećima. Hvala vam lijepo gospodin Kaspar. Gospodin Vaš. Hvala vam. Da, Ramaš Plasa. Tamo je poginulo 1100 radnika, a 1500 radnika je ozlijeđeno. Bangladeš je drugi po redu izvoznik eh, tekstilne robe a prije svega izvodi u Europsku uniju. Nakon te katastrofe je pažnja usmjerena na Bangladeš, e, tražila se povećana sigurnost grada i bolje radne uvjete, i to ne samo u toj državi, već i u drugim državama. Nakon tri, prije tri godine smo potpisali sporazum i Bangladeš je uspio ispuniti svoje obećanja, ali Europska unija mora više toga napraviti. Primjerice, vlada bi trebala se pridržavati konvencije 87 Ujedinih naroda, trebalo bi poštivati eh, zone slobodne trgovine, trebalo bi se boriti protiv korupcije i trebala bi istražiti uh, kaznena djela. Ja se nadam da će ovaj pakt koji je sad nastao na temelju bangladeških poduzeća, bangladeških e, udruga civilnog društva i država članica Srpske unije dovesti do toga da se poboljšaju radni uvjeti u toj zemlji kako bismo mogli isto tako biti i dosljedni. Hvala vam sada gospodin Biden, hvala vam gospodine predsjedavajući. Situacija u Bangladešu je jako zabrinjavajuća i prijeti opasnost da će doći do građanskog rata dva su tabora već godinama međusobno postavljena i nema nikakvog napretka po tog pitanju. To je dovelo do e, toga da su demokratske institucije blokirane, da vlada nasilje i da ekstremisti iskorištavaju takvu situaciju. Po takvim e, uvjetima je neophodan rad e, udruga za ljudska prava, njihov rad se ograničava, e, organizacije poput Odeke se pokušavaju ušutkati, njima se prijeti, a često dolazi i do nasilnih ispada, primjerice u nedjelju kada je jedan kršćanin napadnut i isto tako je slično bilo i pri napadu jednog aktivista za prava LGBT osoba. Još možemo prekinuti taj značajni krug Pritom može Europa odigrati važnu ulogu i glas Europe se čuje u Bangladešu i stoga bismo trebali pokušati spriječiti da se tako nešto dogodi. Hvala. Kolega Demis Maken, jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, dali ste nam dosta razloga da budemo zabrinuti zbog Bangladeša. I zbog toga što se napadaju novinari, politički aktivisti koji se bore za slobodu. A islamisti tamo u biti pokušavaju se pokušavaju naći tu plodno tlo i vrlo je teško nešto napraviti. Ali ako dopustimo da Bangladeš i dalje krene u tom smjeru fanatizma, vjerskog fanatizma, da bi to moglo dovesti do dramatičnih posljedica. Europska unija je najveći trgovinski partner za Bangladeš. Mi preuzimamo najveći dio njihovog tekstila, tekstila mi aktivno s njima surađujemo. E, imamo tu razne inicijative s njima, sve osim oružja. I mi ne bismo trebali ostati neaktivni. Nakon one velike katastrofe u tvornici tekstila, rana plazi. Sredlo o tome da se izradi e, jedna demokratska kultura i da se podrža politička i gospodarska solidarnost. Hvala vam. Kao član delegacije za odnose sa zemljama sa Asenom dijelim ovu zabrinutost po pitanju Bangladeša. Politički život e, e, prožima taj dugotrajni konflikt e, između vladeće stranke i e, stranke BNP-a i e, taj sukob između šejhe Hazine i Kaledezije. Osim toga, radikalni fanatici izgleda sada vrše ova ubojstva. Imamo nasilje nad vjerskim manjinama, nad sekularnim blogerima, nad aktivistima za ljudska prava, a pravosudni sustav koji bi trebao razriješiti ta pitanja, ta nedjela iz proteklih godina, toliko je politiziran da često dolazi do krivih odluka. Sada konačno treba opet vladati vladavina prava, treba doći do javnih rasprava i do slobode tiska. Trebamo iskoristiti naš utjecaj u tom smjeru da okupimo ponovno e, te dvije stranke oko istog stola i ne bismo trebali dopustiti da ljudi izgube nadu. Hvala gospođa Marija Arena na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Situacija u Bangladešu je doista zabrinjavajuća. Imamo izvješća po pitanju ljudskih prava od strane udruga civilnog društva i tu vidimo vrlo alarmantne nalaze. Naravno, moramo poštivati temene i ljudska prava, ali isto tako bi trebali to tražiti od naših europskih poduzeća. Trebali bi pružiti dostojanstvene radne uvjete i poštivanje ljudskih prava kada E, daju posao građanima iz te države. Nakon e, onoga što se u Rani Plazi smo se svi okupili, ali što smo zapravo napravili da se promijeni? Ništa važno, nismo imali zakonodavni prijedlog, niti od strane komisije, niti nešto od strane vijeća, čime bismo osigurali da ta poduzeća poštuju ljudska prava. Nismo imali niti regulatornih inicijativa vezano uz isplatu naknade šteta koje što su trebali poduzeti poduzeća. Nismo imali nikakvih mjera vezano uz e, to da ta poduzeća preuzmu odgovornost. Mi govorimo mnogo o političkom kriminalu, ali mislim da bismo trebali govoriti i o gospodarskom kriminalu i tu dakle im možemo, eh, možemo sada odabrati što ćemo praviti. Hvala gospodin Belder na jednu minutu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, da smo mi kršćani, da živimo u Bangladešu ili da smo pripadnici bilo koje druge vjerske manjine u Bangladešu, onda bismo se bojali za vlastiti život. Zbog ovih napada e, od strane islamističkih ubojica, a takvih napada je u posljednjih nekoliko mjeseci sve više. Sloboda vjeroispovijesti je u načelu zajamčena, ali se ne provodi u dijelu. Ja sam e, razgovarao sa ljudima koji tamo žive i oni mi kažu da službeno kršćani imaju pravo prakticirati svoju vjeru, ali da se sve više progone, da se diskriminiraju, da se ne poštuju prava manjina. I u medijima je situacija slična, e, tu isto tako e, kršćan, tu su isto tako kršćani zapostavljeni. Salafisti i terorističke organizacije poput Islamske države i Al-Kaide e, tamo sada djeluju. 800 tisuća eura smo prošli put e, e, financirali u Bangladešu, a što smo napravili za vjerske manjine? Može li nam vijeće, može nam ministar dati neke informacije o tome? Hvala, gospodin Kuka, na jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedniče, uvaženi ministre, kolege. Ozbiljno sam zabrinut zbog e, nasilja bez presedana nad pripadnicima e, vjerskih i etničkih manjina, e, aktivista iz udruga civilnog društva, blogera i drugih dakle, tih napada koje smo nedavno mogli vidjeti. Čini se da nema kraja takvim vijestima. S tim brutalnim napadima nismo vidjeli da su meta samo svi oni koji e, općenito E, govore o novostima te zemlje, bez onima protiv onih koji se bore za slobodu tiska i mišljenja. Mi moramo tražiti da se ta ubojstva istraže. Vlasti moraju poštivati ljudska prava svojih građana i trebaju ponovno uspostaviti vladavinu prava. Inače se ostavljaju razriješene ruke e, što se tiče nasilja i sukoba i to bi moglo imati implikacije za cijelu regiju Jugoistočne Azije. Hvala. Hvala, zastupnica Ana Gomeš, na jednu minutu. Talima Nazvin, dobitnik Saharove nagrade iz 1984. godine bio ovdje u Europskom parlamentu sa drugim dobitnicama te nagrade te je rekao da postoji e, velika radikalizacija i velika spremnost za nasilje e, u njegovoj državi. Dolazi do brutalnih ubojstava nad vjerskim ili seksualnim manjinama, nad e, aktivistima, blogerima, opobenjacima. Vrše se ubojstvo a ne dolazi do istraga. Te se ne zna niti tko su počinitelji. S druge strane, i sigurnosne službe su optužene za određeno ubojstva. Imamo dijalog sa Bangladešom, imamo sporazum o suradnji, a nakon one tragedije u Rama Plazi nije moguće da su nam ljudska prava sada e, pitanje. Europska unija mora reći bangladeškim vlastima da nije moguće dopustiti terorističkim organizacijama da uđu u tu zemlju, a da pritom vlasti kažu da da te organizacije uopće tamo, da tih organizacija uopće tamo nema. Hvala. Morat ćemo prekinuti plenarnu sjednicu na dvije minute. Imamo tehnički problem. Hvala. Riprendiamo, onorevole Bashir, prego, un minuto. Nastavljamo sa gospodinom Bashirom na jednu minutu. Onorevole Bashir, eh, minister. Gospodine Bashire, ministre, za građane Bangladeša su tragična ova nedavna ubojstva i to nas podsjećaju na dugu povijest te države po pitanju političke nestabilnosti i naselja dok moramo učiniti sve što možemo da se ne upličemo uh, u poslove suverenih država, ipak imamo odgovornost da osudimo nasilje, a da pritom potičemo politički dijalog. U tom smislu jedini način na koji se Bangladeš može vratiti na pravi put jest da glavne političke stranke u toj državi pokažu pravo vodstvo i da izvuku državu iz te slijepe ulice. Ne možemo zanemariti um, otrovne eh, implikacije eh, onoga što su političke stranke činile prije prošlih izbora. To je dovelo do ozrača e, velikog nepovjerenja prema institucijama i to je samo dodalo još i ulje na ovu vatru nasilja u kojem su sada svjedoci. S druge strane, opet bi bilo dobro da se distancira od ekstremističkih skupina, da izrađuju prave politike za svoju državu umjesto toga. Na posljedku jedini način na koji možemo omogućiti novi start, novi početak za, za Bangladeš jest da se e, proglase novi izbori i da u međuvremenu e, preuzme tehnička vlada vlast. Hvala gospodin Panceri na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Situacija u Bangladešu je tako da vidimo sve simptome bolesne države. Ta država je skoro pred raspadom. Aktivisti nam ukazuju na tu tešku situaciju. Ne bismo sada trebali vratiti pogled. Vlada čini premalo, a mi bismo trebali naglasiti da bi to doista moglo dovesti do toga da e, kriminalci prođu nekažnjeno. Bilo bi dobro kada bi Europska unija umjesto riječi e, vršila i pravi pritisak kako bi vlasti u Bangladešu odlučnije djelovale. Moramo iskoristiti sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju, a ja bih htio shvatiti pažnju na to što je Europski parlament rekao u sudom prošle godine gdje smo rekli da želimo da se sve poduzme, da se prekide naselje i e, progoni aktivista za ljudska prava. Osim toga se radi i o samom pitanju e, prava u Bangladešu. Hvala. E Zastupnik Zahadel nije tu. Onda je sljedeći govornik gospođe Jongeri u 7 minutu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala i vama, gospodine ministre. Ja vjerujem da je točno da su socijalna i ekonomska prava i sasvim dio ljudskih prava na koje bi se htjelo usredotočiti. Doduše je već rečeno da smo doživjeli prije skoro tri godine onu katastrofu u Rani Plazi, a nažalost se u međuvremenu nije ništa promijenilo i dalje se stvara profit, a da se ne, nisu nužno provela na poboljšanje koje smo mi tražili. U zakonu o radu Bangladeša postoje visoki pravni pragovi i stoga je jednostavno poslodavcima da zastrašuju svoje radnike, da ih otpuštaju ili čak da ih izlouporabljuju. Dakle, visoki pragovi prije nego što oni mogu se žaliti a e, iako pod zakonom o radu se ne vode svi sektori, primjerice izvorni sektor i zbog toga je vrlo teško zajamčiti radnicima e, dobre radne uvjete u tekstilnoj industriji, ali to bi se trebalo postići. Hvala. Spontana, spontana javljanja za riječ. Imamo tri javljanja za riječ. Gospodin Šogor je prvi. On nije tu. Onda prelazimo na gospodina Marijasa. Gospodine predsjedniče, kao što vidimo iz ove rasprave, situacija u Bangladešu je doista eksplozivna. Postoji progoni nad eh, manjinama, vjerskim manjinama i drugim manjinama, nad eh, aktivistima. Postoji jedan islamistički pokret koji napada aktiviste i blogere. a socijalno gledano, kao što smo rekli, krše se e, radna prava radnika, prije svega u tvornicama, a ne postoje dobri sigurnosni uvjeti. Bangladeš je važan partner za Europsku uniju, a uvoz prije svega tekstilnih proizvoda u Europskoj uniji je tako značajan i zbog toga je Europska unija u mogućnosti da nastavi vršiti pritisak na Bangladeš da se poštuju ljudska prava, da se poštuje vladavina prava i da se poštuje e, demokracija. Hvala vam. Hvala, gospodin Goneška je sljedeći. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, želim govoriti o opasnoj situaciji u kojoj se nalazi velik dio tekstilnih radnika. 20 milijuna stanovnika ovise o tekstu industriji. 400 tvornica zapošljavaju 3,6 milijuna radnika. Radnici u Bangladešu su najslabije plaćeni radnici na svijetu. Njihova plaća ne može pokriti niti njihove osnovne životne potrebe. Ti radnici rade za transnacionalna poduzeća koji sav e, rizik sve opasnosti prebacuju na leđa radnika. Ti radnice rade u e, iznimno e, opasnim uvjetima, dolaze do požara, dolaze do toga da se zgrade urušavaju. Ja se nadam da visoka predstavnica koja pregovara s Bangladešom stavlja i naglasak i na ulogu sindikata i da čini sve što može da se zaustavi ta situacija. Hvala. Zastupnik čini se da se Bangladeš od demokracije smjere ka nesigurnosti. Premijer čini se da planira uništiti svoju stranku prije nadolazećih izbora 2018. i nastavlja se autoritarni režim i uništavanje bilo kakve opozicije, zabrana političkih stranaka i promjena zakona koji jamče integritet izbora. Pet različitih islamističkih, ekstremističkih napada usmjereni su bili na manjine, intelektualce i druge. Nitko nije kažnjen za bilo što od toga. E, daje se također opravdanje za daljnji progon i diskreditiranje BNP-a u ime nacionalne sigurnosti. A u situaciji gdje sve druge sile Kina, Indija, SAD nisu podigle na, izbu, na uzbunu, Europska unija mora zahtijevati od Bangladeša poštivanje osnovnih načela demokracije. Pravo na političku opoziciju, odgovornost vlade da zaštiti svoje građane od nasilja. Hvala. Za ministar Gonders, izvolite, imate riječ. mr let me start also by... Uh, za početak pridružio bih se onima koji su izrazili bijes vezano uz ubojstvo hinduističkog svećenika i u ime vijeća nudim dakle svoju odajem sučut obitelji i rodbini isto tako potrebno je one koji su odgovorni privesti pravdi. Par riječi o vašem doprinosu večerašnjoj raspravi. Mislim da smo svi svjesni činjenica da je Bangladeš izuzetno složena zemlja, vrlo ranjiva, tu mislim na pitanje zaštite okoliša, to je najranjivija zemlja na svijetu, također je najgušće naseljena zemlja u svijetu i radi se o zemlji koji ima nekoliko različitih aspekata. S jedne strane ostvarila određeni napredak i dosegla održive razvojne ciljeve, što je zapravo sjajno s obzirom na e, situaciju vezanu uz građansko društvo u Bangladešu. Ostvaren je dakle znatan napredak u suradnji građanskog društva sa vladom, također upis u primarno obrazovanje je sada gotovo 100%, a istodobno dolazi do smanjenja siromaštva mortalitet rođenčadi je također znatno pao i danas vijeće vam se pridružuje u razmatranju nekih negativnih razvoja do kojih je ondje došlo. Prije svega, mislim da smanjenje prostora za sekularnu demokratsku opoziciju ide ruku pod ruku sa svim pitanjima koje ste već spomenuli množenje terorističkih napada, napadi na blogere, vjerske manjine, uključujući kršćane, strance, policajce, najbrutalnija ubojstva uključuju i aktiviste LGBT zajednice, zaštitara, policiju, studenta, kršćanskog prodavača, budističkog svećenika i druge. Govorimo ovdje o vrlo nasilnim kršenjima ljudskih prava i ograničavanju političkog prostora za opoziciju kao i za djelovanje građanskog društva. To očito brine vijeće kao i vas. I rekao bih tu da van svih izjava deklaracija koje redovno dajemo u proteklim mjesecima, e, to nije dovoljno. Izjave nisu dovoljne, već postoji potreba za provedbom pravde. Mislim da je tu važno da radimo prije svega na borbi protiv nasilnog ekstremizma, da pripomognemo u deradikalizaciji, nastavit ćemo kroz naše instrumente za ljudska prava, dakle raditi na tom važnom elementu jer nas doista brine eh, ta situacija, a važno isto tako i za vladu Bangladeša da prepozna opasnost radikalizacije, uključujući eh, i rizik ISIS-a opasnost od To dakle odgovara i na neka pitanja koja ste spomenuli, dijalog u kontekstu UN-a je nešto što je vrlo važno, a isto je tako važno da naše izaslanstva ne rade samo kroz projekte u ovom području, već i kroz bilateralni sastanak samitu Asana i da dobro do vlade Bangladeša vezano uz ova pitanja. Kada govorimo o ljudskim pravima u Bangladešu, moramo reći da situacija pomalo se pogršava, uglavnom na štetu najranjivijih grupacija društva i mislim da doista vaš e, poziv nešto što trebamo prenijeti dalje. Reakcija policije u najmanju ruku čini se sporom i neodgovarajućom. Također je došlo do strašnog silovanja i ubojstva 19-godišnje studentice, e, slučaju koji je još jedan od mnogih neriješenih. U kontekstu ove složene situacije u Bangladešu želio sam spomenuti i pitanje pakta o stabilnosti – to je vrlo važno Bangladešu kao i drugim zemljama i tu moramo govoriti i o ljudskim pravima u širem kontekstu, uključujući socioekonomskim pravima i ulozi e, sindikata i drugoga. Što se tiče napada, odnosno rušenja e, zgrade Rana Plaze prije tri godine, gdje je preko 1100 ljudi poginulo, tisuće su ozlijeđene, pak to održivosti je dogovoren između Europske unije, SAD-a, ILO-a i Bangladeša sa obvezama veznim uz tri stupa u održivosti e, tekstilne industrije. Dakle, ne radi se tu o paktu koji će ostati na papiru, ne kao što ste vi rekli, zato je potrebno provesti, činiti ga operativnim uz sudjelovanje poslovne zajednice kako bismo se pobrinuli da doista zaživi. Prvi element koji je nužan je poštivanje radnih prava, pravo na udruživanje, pravo na kolektivno pregovaranje prije svega, dakle tu je važna uloga sindikata. Drugo, strukturalni integritet zgrada i zaštita na radu, to je još nešto što moramo podržati bilateralno, ali u kontekstu Europske unije i zatim odgovorno poslovno ponašanje fond donatora i program tekstilne industrije u kontekstu mm, mjera oblažavanja štete nakon rane plaze su već prekupljeni, dakle iznos je 200 milijuna dolara i prepoznajemo napredak koji je ostvaren, tako i u Bangladešu, ali s pravom je spomenuto da postoji potreba da vlada lakša registraciju sindikata, da poradi na tom pitanju, a zatim da se pobrine da pravni okvir bude primjenjiv i u izvozne zone, te da se štiti pravo udruživanja i kolektivnog pregovaranja. To su sve važne točke, a što mi imamo kao instrumente na raspolaganju prije svega dijalog sa vladom Bangladeša, zatim nastavak e, rada na održivim ciljevima milenijskim, zatim izražavanje brige što se tiče e, opadanja kvalitete, što se tiče sigurnosne zaštite ondje, jer ovdje su uključeni svi akteri, kako vlada, tako i drugi, terorističke grupacije koje su odgovorne, političke stranke i svi koji moraju odigrati svoju ulogu u tome da ne dođe do političke degradacije kroz naravno i pomoć, razvojnu pomoć Europske unije. Moramo se pobrinuti dakle da naši programi budu ažurni i da se tiču trenutne situacije i razvoja događaja ondje. Sankcije su spomenute, ja nisam toliki pobornik sankcija, naravno govorim ovdje u ime vijeća, mislim da postoje tri mogućnosti djelovanja u tom kontekstu. Dakle, što se tiče održivih ciljeva, političkog dijaloga, dijaloga o ljudskim pravima i pakta. I mislim da bi ti instrumenti bili bolji nego službena obustava trgovinske suradnje i pregovora. To bi bilo mnogo štednije, štetnije i teško da bi pomoglo poboljšanje političke sigurnosne situacije ili one koja se tiče ljudskih prava u Bangladešu. Zahvaljujem. Zahvaljujem vama ministre Konders, ostaćete s nama i na